Euh, Dobar dan kolege. Predlažem da počnemo s današnjim sastankom. Želim svima dobrodošlicu, dobrodošli povjereniče. sam prvi potpredsjednik ovog odbora i kao takav čast mi je da predsjedavam današnjim sastankom. Naša predsjednica, gospođa McEvan, nije danas u mogućnosti biti na sastanku pa ja mijenjam. Započet ćemo sastanak usvajanjem dnevnog reda. Imali primjedbi na dnevni red? Nema, pa smatramo dnevni red usvojenim. Prelazim sada na drugu točku dnevnog reda. Podsjećam vas kolege da ćemo 6. listopada u Strasburu od 8.30 do 10 održati zajednički izvanredni sastanak tri odbora Deve, Afet i Droje. Kako bismo saslušali predstavljanje pet kandidatura za nagradu Saharov za slobodu mišljenja za 2016. godinu. Treća točka dnevnog reda, a to je revizija Europskog konsensusa o razvoju. Prva i jedina važna točka dnevnog reda je revizija Europskog konsensusa o razvoju, a s nama je na tu temu povjerenik Neven Mimica. Drago mi je što je ponovno na našem odboru. Podsjećam vas da je prvi europski konsenzus o razvoju usvojen 2005. godine kojim se po prvi puta na europskoj razini definiraju zajednički ciljevi politike razvoja kojim se angažiraju ne samo europske institucije koje su potpisnice, već isto tako i države članice koje su, koje su bilateralni donatori. Dakle, sada nakon 11 godina, nakon što se u rujnu 2015. godine usvojeni ciljevi za održivi razvoj, ali i u svjetlu migracijskih tokova koji su najveći nakon, nakon drugog svjetskog rata, a da ne spominjemo i situaciju u zemljama u razvoju, eto, u tom svjetlu vrijeme je da se revidira konsenzus s obzirom na novu situaciju. E, parlament je radio na tim pitanjima i to smo dovršili krajem kolovoza. E, znamo da je prije 15 dana ta tema bila na dnevnom redu sastanka sa e, zemljama sa kojima surađujemo, na sastanka na kojim su se snočili i gospodin Mimica i gospođa Mogherini. Pozdravljam dakle e, gospodina Mimicu koji će nam reći nešto više o svim tim temama dakle, i o neformalnom sastanku ministara koji rade na temu suradnje, a također bismo htjeli saznati i više za onome što nam pripremate za kraj studenog. Izvolite gospodine Mimica. Very good morning to everyone, dear vice chair, honorable members. Dobro jutro svima, potpredsjednice, će uvaženi sudionici. Posljednji put smo se sreli u lipnju i tada sam vam obećao da ću doći da razgovarati ponovno s vama o budućnosti suradnje za razvoj. Drago mi je što danas to mogu učiniti. Na glavnoj skupštini Ujednjih naroda prošlog tjedna zaista se razmatralo o tome kako je situacija hitna. Naš cilj e, ovdje je postavljen za 2030. godinu. Kako bismo ga ostvarili moramo početi raditi sada. Od sve više nejednakosti, sukoba, nestabilnosti, klimatskih promjena, migracijskih tijekova bez presedana, Problemi koji e, su sada na e, programu razvoja e, su problemi koji zahtijevaju da se odmah i bez okljevanja djeluje. U sljedećih nekoliko mjeseci moramo upravo to učiniti, predstaviti uvjerljiv i ambiciozan odgovor Europske unije na program za 2030. godinu i također moramo ukazati put da predvodimo u provedbi tog programa. Postoji također e, i e, potreba i za globalne strategije, smjernice za vanjsko djelovanje koje će e, rukovoditi i davati smjernice konsenzusu pred nama. Skupina povjerenika koju predvodi predsjednik komisije Timmermans radi na pitanjima održive europske budućnosti jer treba napraviti spregu među unutarnjim i vanjskim politikama kako bismo vidjeli <clears throat> da će se ostvariti <clears throat> ciljevi za razvoj. E, moramo ostvariti sve te ciljeve, naročito borbe protiv siromaštva i e, održivi razvoj. Kad se radi o održivosti, svi smo mi zemlje u razvoju. A isto tako moramo raditi na revidiranom europskom konsenzusu za razvoj. To će biti u cilju svega onoga što imamo predviđeno za održivi razvoj u našem vanjskom djelovanju. I ja smatram da treba biti otvoren i uključiv proces. Za početak zahvalit ću se poštovanim zastupnicima članovima ovog odbora na podršci i predanosti. osmišljavamo ideje, e, putem interneta vodimo javnu raspravu, imamo također i e, ciljane rasprave, uključujući i za vrijeme dana razvoja u lipnju u Briselu, kao i sastanka u Njujorku. Uskoro ćemo objaviti rezultate te javne rasprave uz sažetak e, svih odgovora koje smo zaprimili. Moram reći da me dojmio broj onih koji su reagirali i dali prijedloge. Sve je to u skladu s agendom za 2030. godine. Međutim, moram reći da smo radili vrlo jasno da moramo učiniti više, bolje i drugačije ta je poruka nešto što sam jasno iznio šefovima misija i zaslanstava Europske unije koji su naše oči i uši u zemljama partnerima, dakle na terenu. A na ministarskom sastanku 12. rujna također je to izneseno. Novi konsenzus o razvoju ovisi o tome da parlament, komisija i sve države članice uspiju se dogovoriti. A u komunikaciji komisije koja će se objaviti krajem studenog, e, nadamo se da ćemo moći najaviti da ćemo zajedno s vama i vijećem postići novi dogovor do proljeća. Znam e, da ste vi u ovom odboru u fazi pripremanja rezolucije koju bi e, Europski parlament trebao usvojiti do veljače, a e, u ovom odboru rade dva su izvjestitelja na tom pitanju. Znamo da možemo računati na vas i na vaše izvješće na vlastitu inicijativu. Danas bih htio razgovarati o tome što mi namjeravamo postići te kako to namjeravamo ostvariti. Prije svega nešto o onome što želimo ostvariti. Nadahnuli smo se preambulom agende za 2030. godinu, a to je potreba da se povežu ljudi, da se ostvari blagostanje, e, planeta i mir. Jasno je da univerzalne vrijednosti koje stoje u ugovorima Europske unije i međunarodnog prava, da su to one vrijednosti kao što su pravna država i zaštita ljudskih prava. One će i dalje biti u srcu onoga što mi radimo. Želimo e, da se sve te vrijednosti ugrade u sve dimenzije politike, ta nitko ne ostane po strani. To ćemo pokušati uključiti u sve ono što radimo. Zaista se nadam da se svi slažemo da će taj novi konsenzus se pozabaviti iskorjenjivanjem siromaštva, radu na društvenom razvoju i da svi ti elementi neće biti međusobno u konkurenciji moramo e, nešto učiniti kako bi ono što radimo bilo dobro raspoređeno, dobro raspodijeljeno na svim e, dijelovima e, u dakle unutar zemalja i u svim zemljama. Također moramo imati koherentne politike razvoja. Zahvaljujem se ovom odboru što je <clears throat> predvodio na razvoju koherentnih politika za razvoj. I dobro sam zabilježio što stoji u rezoluciji što ste usvojili u lipnju. Moramo obratiti više pozornosti na e, spol, energetiku, migraciju, mobilnost i druge. I e, Mm, smatram da budemo li dobro djelovali na tim planovima da će to biti mjerilo našeg uspjeha. Trebamo se usmjeriti na žene i na mlade, ne samo kao na korisnike razvoja, već kao i pokret, na pokretače razvoja. Moramo također naglasiti da mir i humanitarni rad je nešto što će nadopunjavati naš rad, a ne podrivati ga. Tražimo partnerstvo na puno razina. Tražimo da se ono što je dogovoreno da se provodi na svim razinama. Morat ćemo iskoristiti sve one alate kojima raspolažemo i e, moramo ćemo pokazati da ćemo bolje koristiti vlastita sredstva, učinkovito provoditi agendu iz Edisa Bebe bit će ključno za naš rad. Jer ta agenda više nije kao ranije, ona ima sada vrijednost jednog sveobuhvatnog paketa pomoći privatnog i javnog partnerstva. I isto tako radi se puno na jačanju upravljanja. Imamo jako velik broj ciljeva održavih razvoja i nije bilo lako stoga povećati sredstva kojima e, koja su za to potrebna. Sva ta sredstva moramo iskoristiti kao polugu koja će omogućiti da se privuku e, privatna ulaganja. Otkako smo se posljednji puta sastali, uočili napredak, naročito zahvaljujući Europskom investicijskom planu, što ga je pokrenuo predsjednik Juncker pred ovim parlamentom sa e, planom, e, vanjskim planom ulaganja želimo da Europska unija više ulaže u zemlje u razvoju i naročito da se usmjeri u osjetljive zemlje gdje je rizik velik i e, kamo se ulagači manje usuđuju ići. Ostvariti taj program na terenu jedno od mojih osobnih prioriteta. Započet ćemo sa Afrikom i europskim susjedstvom mi ćemo se zasnivati na na instrumentima koji e, raspolažemo. Započet ćemo s 3 milijarde iz Europskog proračuna i Europskog fonda za razvoj. Očekujemo da ćemo mobilizirati 44 milijun, do 44 milijuna eura ulaganja. Međutim, bit će potrebno da i međunarodne organizacije u tome također sudjeluju. Biće nam potrebna i vaša podrška, ako svi dionici krenu u to, e, moći ćemo e, doći do, do sredstava koja će iznositi 48 milijardi eura. Potrebno je e, veća sprega, zajednički rad, zajedničko programiranje. Mnogo se toga izmijenilo od kako je usvojen kon, europski konsenzus iz 2005. godine. Ne samo da je da sada imamo Lisabonski ugovor, već je potrebno e, imati i druge politike e, koje traže kolektivni odgovor Europske unije i država članica. Moramo pogledati koje su komparativne prednosti i moramo iz naše raznovrsnosti izvući jake strane. Moramo se zalagati za diferencirana partnerstva sa zemljama bez obzira na razinu njihova razvoja Predložit ćemo prijedloge za naše odnose sa zemljama AKP-a nakon što istekne e, ugovor iz Kotonua. Naj, najrednjivije zemlje i one na kojima ćemo se posebno usmjeriti i e, njima treba posvetiti posebnu pažnju ali e, trebamo također putem različitih vidova suradnje e, pomagati zemljama srednje e, prihoda. to može biti trgovina i drugačije vidovi pomoći održivom razvoju. Na posljedku moramo napraviti i nešto više, ne samo mjeriti brojke naše pomoći. Moramo gledati i na druge vrste vidova. Moramo se svrnuti na kulturu, moramo paziti da se pomoć daje na najučinkovitiji način. Moramo stalno razvijati načine i metode rada. Europska unija se mora usmjeriti rezultatima u okvirima za razvoj i moramo dati bolje izvore za pomoć i bolje okvire, a moramo tim zemljama omogućiti da same bolje razvijaju vlastite kapacitete. To su dakle stvari koje predstavljaju potku našeg plana. E, Radujem se razgovoru s vama da nam kažete jesmo li se usmjerili na sve bitne elemente. Računam na vas kako bismo ostvarili najbolju potku za europski e, konsenzus za razvoj. Onaj koji će se nadograditi na e, europske tradicije kojima se žele ostvariti održivi razvoj, ciljevi za razvoj. Hvala lijepa, bit će mi drago sada s vama o tome raspravljati. Hvala lijepa, sada otvaram raspravu. Za početku ću dati riječ su izvjestiteljima Bogdanu i gospodinu Noisaru. Izvolite a nakon toga će riječ dobiti izvjetelji u sjeni. Gospodine Uenta. Hvala vam, gospodine povjereniče. Dakle, govoreći o zajedničkoj viziji razvodne politike Europske unije do 2030. vidimo da je to velika prilika za države članice kao i za Europsku uniju. Osobno vjeren sam da se to događa u pravom trenutku s jedne strane, Europska unija se sučava s novim političkim, socijalnim i gospodarskim izazovima, dok s druge strane, vanjski politički okvir također ima određene zahtjeve. Revizija europskog konsenzusa o razvoju je upravo jedna od tih stvari. Revidiramo i radimo na starom dokumentu, već smo počeli sastavljati nacrt našeg teksta, i ovdje će se odraziti i utjecaj na agendu 2030. što se tiče globalnog razvoja. Međutim, volio bih postaviti nekoliko pitanja. Prvo se tiče veze između europskog konsenzusa i razvoja te konsenzusa humanitarne pomoći. Dakle, kakve bi međureference trebalo uspostaviti između ove dvije stvari kako bi se bolje povezala humanitarna pomoć sa razvojnom pomoći. Sljedeće pitanje se tiče toga da zajedničko programiranje razvojne pomoći Europske unije je do sada provedeno u 55 e, zemlje u razvoju i pitanje je što se po vama može učiniti kako bi se dalje ohrabrilo, potaknulo ovakvu praksu i kako bi se to trebalo odraziti u novom konsenzusu. I posljednje se tiče veze između migracije i razvoja kako je moguće osnažiti tu vezu u praktičnom smislu, istodobno održavajući usredotočenost na razvoj, odnosno bavljanje uzrocima migracije, primjerice e, sukobi zbog siromaštva, sigurnosti, zloupotrebe ljudskih prava, korupcije. Hvala. Merci, Je donne la parole. Hvala a sada dajem riječ kolegi Norbertu Najzera. Hvala vam, povjereniče. Dakle, zahvaljujem što ste danas došli na naš sastanak. Vrlo ste jasno pokazali koliko želite da postoji transparentnost, transparentnost oko konsenzusa i u odnosu naspram nas i nevladnih organizacija i država članica. Ukoliko se vratimo na sam početak konsenzusa 2005. Onda su postavljeni ciljevi načela vrijednosti e, zajedničke europske razvojne politike koja bi bila obvezujuća za sve države članice. To spominjem zbog toga što mi se čini da je sama suština poteškoća s kojima se su srećavamo u tome da pridobijemo države članice. Hoće li se one založiti za taj konsenzus? I naravno, hoće li odraditi svoj dio posla što se tiče financiranja. Dakle, mi želimo u potpunosti biti uključeni u taj proces isto tako u svojim klubovima zastupnicima radit ćemo sa nevladnim organizacijama kako bismo se pobrinuli da njihov doprinos bude uključen u ovaj rad. Dakle, 2005. svijet je bio poprilično drugačiji. Sada klimatska promjena, nesigurnost, migracija su postale sve važnije na našim političkim programima. Zbog toga je moje pitanje sljedeće. Dakle, u kojoj mjeri instrument za mir i stabilnost doista može se uhvatiti na terenu. Znamo da postoje pojedine zemlje u kojima je sigurnosna situacija vrlo krhka i gdje ćemo morati doista se znatno potruditi. I tu moramo znati kako ćemo pronaći sredstva i resurse na odgovarajući način upotrijebiti. Mislim da je vrlo dobra stvar što je potpredsjednik Timmermans također e, usko uključen u ovo jer europski konsenzus je nešto što zapravo utječe na sve, dakle horizontalno i na komisiju i druge i doista je važna perspektiva koju moramo iskoristiti, no istodobno moramo vjeriti i naše građane da kada govorimo o migraciji sigurnosti, klimatskim promjenama. Dakle, da postoji nešto što tu moramo napraviti, a i da imamo instrumente koji su na raspolaganju i koji će polučiti uspjeh. Spomenuli ste, gospodine, da je novi konsenzus e, da bi trebao barem biti bolji, drugačiji, ako više znači više novca, ja sam svakako za to. Bolje, to je doista uzvišen cilj. Uvijek pokušavamo biti sve bolje, no mislim da moramo biti e, intenzivnije uključeni i u procjenu e, izaslanstva na terenu su možda zapravo u najboljoj poziciji da to prinesu, pripomognu tom procesu. No, vjerujem da trebamo isto tako dobiti brže reakcije, jer vrlo često sukobi e, se lako rasplamsaju bez da to možemo unaprijed odrediti. Po meni, konsenzus također mora e, dovesti do veće učinkovitosti. Građansko društvo je također prisutno i u manje razvijenim zemljama i moramo njima mnogo više pomoći pružiti. Naime, vrlo često vlade jednostavno dopuštaju razvoj nejednakosti i zbog toga dolazi do većih e, migracija, a mi moramo ovdje usko surađivati s vladama i jasno im reći koja su naša očekivanja. Dakle, ja se doista nadam da da će važnost e, ovog novog pristupa razvoju sa konsenzusom biti nešto što će doista nastaviti se napredovati, no najveće pitanje koje mi se postavlja je hoćemo li moći raditi sa državama članicama. Parlament, komisija, države članice, kako možemo e, jednu polugu upotrijebiti, izvršiti pritisak kako bismo se pobrinuli da u ovom svijetu razvojne e, pomoći svi rade u istom smjeru jer na taj način možemo nadograđivati na naš rad iz 2005. no sada ćemo imati tu agendu koja će biti okrenuta prema 2030. godini. Hvala. Hvala kolegi i Noizeru. Dajem sada riječ izvjestiteljima u sjeni. Ako to žele, kolega Gerans najprije ako želi se javiti za riječ. Hvala lijepa. Rasprava o europskom konsenzusu o razvoju zapravo izaziva pitanja o samom sadržaju i metodi. Što se sadržaja tiče, bilo bi mi drago da vijeće, komisija, Europski parlament kao i nevladine organizacije da se mogu dogovoriti oko iste definicije razvoja. Naime, ne znam imamo li svi zapravo istu e, mišljenje o tome što to znači razvoj. U parlamentu borimo se protiv siromaštva u duhu partnerstva. Želimo da naši partneri e, postanu neovisni i da jednoga dana više ne ovise o našoj pomoći kada čujem različite reakcije svaki puta kad dođe do neke nepogode ili katastrofe ili pak izbjegličke krize, svaki puta se kaže pa treba napraviti više na polju razvoja. A mi stalno o tome govorimo, stalno to tražimo. Ali kada nema nikakvih katastrofalnih događanja, onda je svakoga, nikoga zato nije ni briga. Prema tome moramo e, stalno ponavljati da je nužno pozabaviti se uzrokom problema. Siromaštvo izaziva sukobe, sukobi izazivaju humanitarne krize, a humanitarna pomoć je odgovor na sve te neuspjehe. Mi stalno plaćamo ceh toga što se nije pokazala odgovornost prema svim tim fenomenima. Niste u pitanju vi, niti vaš šef, e, niti e, vaše, e, niti vaše službe. sve države članice, sve ukupno one nisu se nikada uspjele složiti oko tih vrsta politika. Treba dakle imati zajedničku definiciju razvoja, moramo se angažirati na politici razvoja jer ona za sada u najboljem slučaju samo liječi simptome. A mi nemamo dovoljno sredstava kako bismo pomogli afričkim zemljama, naročito eh, ne onim zemljama koje su izravno vezane za Europsku uniju. Postoji želja da se najave, da se da najave koliko će se izdvajati. Međutim, kada zaista treba djelovati, nema vjerodostojnosti. Jesmo, može li se nama zaista vjerovati ili ćemo stalno najavljivati nešto do čega nikada neće doći? Mislim da metodološki gledano trebamo imati jasnu i čvrstu definiciju, isto tako biti sigurni kada se oko nečega angažiramo. Mislim da to kažem gotovo svaki puta kada se sastajemo i nastavit ću to govoriti sve dok se taj problem ne riješi. A kako ga riješiti? Moramo se uspjeti dogovoriti s vijećem i moramo se međusobno dogovoriti i moramo o tom e, o tome obavijestiti države članice i nevladine organizacije. Moramo reći koji će to biti najbolji temelji naše politike. I to moramo napraviti na konkretan način, a ne stalno govoriti jezikom banalnih floskula koji se stalno ponavljaju na svakom na e, svakom međunarodnom sastanku. Vi ste, gospodine Povjerenče lijepo rekli da smo s određenog stanovišta svi mi zemlje u razvoju. Jesu li svih 28 država članica to svjesna? Ima li komisija strategiju kojom će se obuhvatiti svih 28 država članica? Moramo ustvrditi da su sve države na svijetu države koje su zauhvaćene globalizacijom i da je napravljeno mnogo razlika među državama i unutar država. Prema tome, nemojmo sada izmišljati toplu vodu. Morali bismo vrlo brzo shvatiti da metoda koju smo do sada koristili više nije primjerena. Moram vam reći vrlo otvoreno, ne uspijemo li se usaglasiti oko tih nekoliko bitnih načela i elementarnih načina djelovanja, moram dakle tada reći da zaista sumnjam da ćemo postići konsenzus oko razvoja, a to bi zaista bila velika šteta. Ja sada govorim ne samo u ime kluba, jer svi mi smatramo da je situacija takva. Dakle, što ćemo konačno napraviti kako bi se svećano dana obećanja poštovala? O kakvim instrumentima govorimo? O instrumentu nadzora, monitoringa. I da li ćemo raditi u skladu s onim što se radi u okviru europskog semestra, a istovremeno deficiti država članica rastu i pred odborom Ekon trebaju polagati račune. Svi se slažu da moramo stremiti istoj politici. Je li politika razvoja manje bitna ili je ona nebitna? Ako je politika razvoja bitna, onda moramo imati instrumente koji će morati dati rezultate. Tražim od vas da u tu politiku uključimo način rada koji će svi prihvatiti, koji će obavezivati sve i gdje će kriteriji biti isti za sve. Ako to ne uspijemo ostvariti, onda zaista moramo biti izuzetni optimisti i vjerovati da će se tim politikama nešto postići. Već sam rekao, problem je zato što je vijeće baš briga za te politike. Neke države je baš briga za takve vrste politike ono što sam vam rekao od 2005. godine su jednostavno stvari koje se mijenjaju. Ne održavaju se obećanja. Jedino što se zaista promijenilo jest da je globalizacija obuhvatila sve. I to se sada odnosi na sve politike, uključujući i na svakodnevni život svih ljudi. Ali e, problem je u tome što dolazi do sukoba i javljaju se nova žarišta kriza i nismo u stanju spriječiti e, da e, takve krize. Moramo <clears throat> se pozabaviti e, tim problemima, uhvatiti se s njima u koštac i moramo se držati onoga što smo obećali i zato i želim da nevladne organizacije u tom procesu više sudjeluju, jer mi moramo biti savjest svih tih politika, a budemo li imali četiri jaka partnera, nešto ćemo moći postići. Evo, to mi je ležalo na srcu, da vam kažem, moramo se složiti oko sadržaja i oko metode, ali ako sve ovo bude neka vrsta cirkusa, onda ću se truditi da parlament tome ne sudjeluje. Hvala lijepa, Eleni Turkaros. Hvala vam, povjereniče, na vašem sveobuhvatnoj, ambicioznoj prezentaciji konsenzusa o razvojnoj politici. Isto tako o mogućoj međusobnoj povezanosti programa UN-a za ciljeve održivog razvoja Kao autorica izvješća o iskorjenjivanju siromaštva koje sam prije 4-5 godina izradila, doista sam razočarana što se tiče aktivnosti Europske unije i vidim da neprestano ponavljamo iste greške nerazumijevajući način na koji reagiraju najmanje, najslabije razvijene zemlje. Vidjeli smo da smo svega tri zemlje maknute sa tog popisa najmanje razvijenih zemalja Namibija, Zelenorska republika i Maldivi. I ne znam da li još neka država nakon toga uklonjena sa tog popisa, no to pokazuje da naše metode nisu učinkovite. U subotu smo se vratili sa jedne misije za utvrđivanje činjenica u Tanzaniji, misija odbora DEVE, i onda predsjednik kaže da se bori protiv korupcije. Iako smo otkrili da je cijela zemlja vrlo siromašna, postoje neke točke razvoja, neke točke gdje ljudima dosta dobro ide i također postoji određena mreža instrumenta koji ljudima pomažu da ostanu u svojoj regiji. Primjerice škola, mali zdravstveni centar, netko tko ih podučava kako uzgajati čaj ili kukuruz ili nešto treće. Postoji dakle veza između lokalne zajednice i sljedećih susjednih lokalnih zajednica te sistem kojim se mogu iskoristiti proizvodi iz određene regije. Još jedna stvar koja se pokazuje da čak i ondje gdje ljudi žive u siromaštvu potpunom svi koriste mobilne telefone. Dakle, ono što sam željela reći, umjesto naše težnje, ambicije stvaranja eh, jedne mreže optičkih vlaka na kojem će se pokriti cijela Afrika. Bolje negdje e, četiri škole medicinske pokrenuti gdje ćemo dobiti nekoliko stručnjaka, ne nužno pedijatara ili neurokirurga, to nije ono što je suštinski potrebno. Bolje uspostaviti škole unutar samih zajednica, a ne da koristimo kanale primjerice vlada koje su se do sada uvijek pokazale korumpirane i gdje nismo sigurni da će u krajnjoj liniji sredstva doći do onih kojima su najpotrebnije. Moramo uspostaviti neke centre, središta koje će biti institucije za demokratizaciju dakle, na terenu. To je još nešto što je po meni vrlo važno. Uz naravno škole, srednje škole i nekoliko medicinskih škola. Moramo da kako prilagoditi cijeli proces imajući na umu neočekivane katastrofe, da li elementarne nepogode ili humanitarne krize i neregulirani tok migranata čiji rezultat je zapravo posljedica ovih kriza s kojima se nikada ne možemo uhvatiti u koštac na terenu, na same lokaciji gdje do takvih katastrofa dođe. Ja ću pokušati koliko mogu poboljšati izvješće i svakako ću biti na raspolaganju izvjestiteljima i s obzirom da je ovo prvi puta da se e, susrećemo, podsjećam na to da mene osobno Afrika podsjeća na jedan afrički, na jedan antički grčki mit o 50 čeri Danausa koje su morale napuniti lonac, odnosno čup vodom. No, taj čup je imao mnoštvo rupa i umjesto da one prije svega začepe te rupe, one su neprestano uljevale vodu. To je trenutno za mene slika Afrike. mi Merci, madame Je donne la parole à... Hvala lijepa, a sada dajem riječ eh, Marije Holbuš. Herzlichen Dank, Herr Kommissar, eh, für Ihre Ausführung. Hvala lijepo, povjereniče. Zahvaljujem na vašem jutrošnjem izlaganju. Rekli ste da se moramo boriti protiv siromaštva, no ne zaboraviti okoliš klimu i nikoga ne zapostaviti to doista pokazuje koliki je doista izazov pred nama. i Ja sam prisustvovala ovom izaslanstvu koje smo spomenuli, doista postoji velik broj ljudi koje ne smijemo ostaviti. Ciljevi drživog razvoja moraju biti stavljeni u središte. Charles Gorans je rekao da je to stvarno revolucija i to je točno. Ukoliko ih doista možemo provesti na jedan metodičan način, s jednim poslovnim pristupom, to će nam omogućiti da podignemo kotiranje eh, razvojne pomoći uz drugu mm, vanjsku, vanjske politike i pokazati da se razvojna pomoć zapravo ne može odvojiti od sigurnosnih pitanja. Ciljevi održivog razvoja su dobar put dalje i važno nam je da to prepoznamo. A sada moramo formulirati eh, našu reakciju, vidjeti kakav doprinos mi možemo dati da se provede jedan učinkoviti i pošteni zajednički sistem upravljanja. Za mene bi to trebalo značiti da razvojna pomoć postane učinkovitija i po meni obnova i ovaj konsenzus će nam u tome pomoći i omogućiti nam da uskladimo napor cijele Europske unije ili kao što je e, zastupnik Gorens rekao, moramo osmisliti jedan novi način funkcioniranja, novu metodu. Ako malo pogledamo stvari, postaje jasno da ne možemo jednostavno koristiti iste alate kao i uvijek do sada. Oni su izgubili svoju učinkovitost. Za kraj, Smatram da moramo imati koherentnu razvojnu politiku, održivu pomoć, a ne kratkoročne neke interesima vezane aktivnosti. Siromaštvo i trgovina također još nešto što je važno za globalni razvoj i za to je također potreban konsenzus. Sigurnosna politika Moram reći da kad kada imam osjećaj da Europa samo brani svoje vlastite interese, a tek nakon toga se može pozabaviti drugim stvarima. To je nešto što nije moguće jer kada govorimo o sigurnosti još mnogo toga moramo učiniti, no ako doista želimo biti ozbiljni, e, razvojni resursi e, ne mogu postati taocem takvih pitanja. Dakle, moramo, ako išta, povećati cjelokupni iznos financiranja, jer u suprotnom se nećemo moći pozabaviti niti onim sigurnosnim pitanjima. Zbog toga moramo usredotočiti se na to na čemu se temelji naše trošenje za sigurnost, a to ne može ići na štetu razvojne pomoći. Mislim da razvojna politika vrlo važna što se tiče migracija. Te dvije stvari su povezane. Provedba agende 2030 po meni prilično sam sigurna da ćemo trebati za to veće resurse. Vi ste rekli da to ne može biti jedini izvor financiranja, međutim ne možemo reći kada god dođe do neke nove krize da nam je potrebno još novca a nakon toga zaboraviti činjenicu da nismo onih 0,7% BDP-a još ostvarili. Dakle, trebaju nam ciljevi i pristup korak po korak koji će nas približiti rješavanju, ispunjavanju tih ciljeva. Također, moramo vidjeti kako poboljšati u partnerskim zemljama e, naplatu poreza, povećati tu stopu kako se ne bi potkopavala e, mogućnost sposobnost tih država za prikupljanje poreza. Što se tiče carina, to je još jedno pitanje kojem ne poklanjamo dovoljno pažnje. Trebali bismo se boriti i protiv poreznih oaza i boriti se za transparentnost. To je još nešto što pripada, spada u ovaj konsenzus. Privatni sektor mora postati naš sugovornik kada govorimo o sredstvima za razvoj i nedovoljnim količinama, zato su nam potrebni privatni ulagači. Ulaganja su svakako ključna stvar, no moramo se odvojiti od tog koncepta da ulaganje izravno stvara prednosti za same ljude na terenu trebamo uvesti obvezujuća pravila koja će se primjenjivati i kojima ćemo se pobrinuti da doista e, dođe do, da se naprave razlike, nešto da se promijeni, jer stvari ne mogu funkcionirati automatski same po sebi. Govorili smo o tome također da nikoga ne smijemo zapostaviti, no mi se moramo pobrinuti da sistem bude oblikovan na taj način. Zbog toga ja tražim obvezujuća pravila, osobito što se tiče opasnosti po okoliš koje moramo minimizirati. Dakle, moramo prorazmisliti ponovno o stvarima. Europski konsenzus o razvoju je jedna prilika da upravo to i napravimo. Razgovarali smo o svijetu nakon Kotonua, o e, New Dealu, o e, novim odnosima između e, AKP-a i Europske unije i mislim da ukoliko hrabro zakoračimo naprijed da možemo sa sigurnošću gledati u bolju budućnost, no morat ćemo e, biti doista hrabri za to. Također morat ćemo prikupiti sve resurse koji su na raspolaganju i nikoga ne zapostaviti. Hvala. Hvala lijepa kolegice. Koliko vidim, još troje kolega želi se javiti za riječ. Nastavit ćemo dakle, sa ta, to troje kolega, a nakon toga ćemo zamoliti povjerenika da odgovori na njihova pitanja. Sada kolega Lic, izvolite. Dobro jutro, povjereniče. Hvala vam na vašim uvodnim riječima i e, duhu tih ciljeva održivog razvoja e, zajedno smo UN-u sa gospodinom Timmermansom, Mogorini vama i europarlamentarcima bili, kao što je kolega Gorens rekao, ovdje se radi o jednom revolucionarnom koraku. I vi ste sami rekli, mi moramo sami to preuzeti, to je naša obveza, a sada je to nešto što moramo preobraziti u stvarne aktivnosti. Zbog toga mi se sviđa na ono što ste ukazali, e, borba protiv siromaštva, e, koherentan, dosljedan pristup koji je usredotočen i na žene, s obzirom da ste se vi snažno zalagali za godinu razvoja, ali isto tako koordinacija pristupa država članica. Istaknuo bih i malo propitao e, dva dijela jer sam ja u to doista uključen. Kao što je gospodin Gorens već rekao, spomenuli smo u više navrata kako financirati našu pomoć i pitanje je da li je tih 0,7% BDP-a još uvijek na programu do sada je taj iznos ispunila sama Velika Britanija e, koja nas uskoro lako može i napustiti. Dakle, postoje li znakovi, pokazatelji kakvi od drugih povjerenika i proračunskih stavki da mi kao Europska unija doprinosimo sa 0,7%. Praktično postavio bih pitanje, imali smo veliki niz konferencija zajedno sa odborom za zapošljavanje, ali razgovarali smo i s drugima o pitanju tekstila. Dakle, već smo imali pristup i tijekom razvojnih dana koje su preuzeli mladi studenti koji su unutar svoje grupancije, grupacije pokušali istražiti da li bi ljudi bili spremni platiti euro više za košulju koja neće biti proizvod dječjeg rada. I kako sam ja shvatio stvari države članice same pronalaze načine za provođenje aktivnosti. Njemačka, Nizozemska, Švedska, Danska, Italija, e, one bi sve voljele jedan zajednički pristup i snažniju suradnju sa komisijom. Dakle, koliko sam čuo država članica, zanima me kako vi doživljavate to, da li je takva aktivnost moguća. Također mi smo konferenciju zajedno sa komisijom o izvješću o ovoj inicijativi o tekstilu. To je nešto to se razvijalo i sa velikim doprinosom od strane komisije, pa nas zanima hoće li ovo izvješće biti objavljeno, hoće li ozbiljno biti primljeno na znanje. A Europski parlament e, sada i na temelju razvoja i trgovine radi izvješće na vlastitu inicijativu, pa me zanima s vaše strane, mislite li da je to e, dobro, da se može zajednički sa povjerenicima, općim upravama raditi na ovom pitanju. Znam da bi to bilo složeno, no volio bih da doista stvarne aktivnosti e, možemo provesti i za države članice, ali i za naše građane. Što se financijskih instrumenta tiče, vratio bih se na nešto malo tehnički, na vrlo važno, jer se u našem klubu pojavljuju raspravama gospođa Holbrook, je spomenula sigurnost i financijske instrumente i 5. srpnja Europska komisija usvojila predlog za izmjenu doprinosa instrumenta za stabilnost i miru na temelju zajedničkog instrumenta za izgradnju kapaciteta i pružanje podrške i razvoja za e, rukovanje krizama. Ovo ovdje daje financijske odredbe za vojne snage u nekim posebnim okolnostima. Imam dva pitanja, jedno općenitije, jedno više tehničko. Prvo je zbog čega se e, komisija odlučila za negativni, a ne za pozitivan popis kako bi se definirale te izvanredne okolnosti, a time bi lakše bilo isključiti mogućnost da sredstva koja su određena za humanitarnu pomoć budu raspodijeljena na neke druge aktivnosti. A drugo je pitanje, predlog komisije temelji se na dvojnoj pravnoj osnovi, člancima 2 09.1 i 212.2, a to je zapravo pravni pravna osnova za razvojnu suradnju. Zbog čega se komisija odlučila za ta dva članka kao pravnu odnos, a ne članke 30 i 31, koji su pravna odnos za našu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku? Da li bi to možda bilo smislenije s obzirom na cilj samog prijedloga? Dakle, ovim se omogućava Europske unije da pruži podršku vojnim dionicima. Dakle, za kraj, vi ste i sami već naglasili da je Federica Mogherini eh, ponudila jednu globalnu strategiju. Kako, dakle, uskladiti tu strategiju i po pitanju klime? Pitanja klime nisu u dovoljnoj mjeri bila predviđena, no razvojna pomoć predstavlja veliku mogućnost kao instrument za financiranje klimatskog paketa koji je dogovoren u Parizu. Hvala lijepo. Merci, Hvala lijepa. Riječ dajem kolegi Geru. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Povjereniče, na početku vašeg izlaganja rekli ste sljedeće. Rekli ste da smo, odnosno da ste vi u procesu ovog savjetovanja, dijaloga s raznim dionicima, socijalnim partnerima, institucijama i tako dalje, kako biste razgovarali o budućem pregledu, reviziji ovog konsenzusa. I povjereniče također ste istaknuli e, da je postojao e, sporazum, da postoji potreba e, da se ide dalje s ovom revizijom. S jedne strane to je pozitivna procena načina na koji, postoji pozitivna procena načina na koji je konsenzus funkcionirao do sada to jest dopustio nam je koordinaciju aktivnosti e, e, između različitih e, institucionalnih i socijalnih dionika, a s druge strane također ste uočili promjene, napomenuli promjene koje se događaju globalno u Europi, a i među socijalnim partnerima i uslijed toga e, revizija potrebna. Europski parlament e, je već nekoliko puta dao svoje mišljenje o reviziji konsenzusa i svaki puta se koristila riječ revizija da naglasimo kako ne gradimo nešto novo iz ničega praktički, e, i gradimo novi konsenzus, nego mi želimo se temeljiti na onome što je funkcionalo dobro do sada, dakle taj europski konsenzus u koji ćemo graditi nužne promjere promjene e, kako bismo potakli e, promjene na svjetskoj razini razlozi, zašto bismo trebali e, reviziju ovog konsenzusa su su jasni od strane povjerenika. Također, gospodin Gerens je spomenuo jedan razlog koji je vrlo važan. Koncept razvoja je e, važan razlog. Svi od nas, barem u nekoj mjeri, e, dolaze iz e, zemalja u razvoju koje su u različitim okolnostima, različitim strategijama, različite rasporede. Međutim, koncept se promijenio. A što po time mislim? U prošlosti smo imali mm, neko stajalište prema e, kojima smo imali dakle zemlje koje su osiguravale razvojnu pomoć, a druga kategorija zemalja su bile one koje su trebale razvojnu pomoć, to su bila dva različita e, svijeta, a okvir je bio unilateralan. Moramo biti pošteni i reći da je svijet eh, mnogo kompleksniji u te dvije kategorije. Također postoje drugi razlozi, eh, europski razlozi zašto je potrebna revizija, na primjer globalna strategija. I razvoj globalne strategije koje predstavlja visoka predstavnica s različitim eh, programima, programima koji mogu biti posljedice okolnosti E, pitanja, migranskih pitanja. To naravno ima e, utjecaja na našu vanjsku politiku, šire govoreći, a naravno e, i ima također i utjecaj na našu politiku suradnje. Ja sam izvjestitelj za humanitarnu pomoć i ja bih htio također se nadovezati na gospodina Ventera i gospodina Gerensa. A to je sljedeće. Ova veza između humanitarne pomoći i humanitarnih aktivnosti razvoja je jako različita od one koja je postojala prije nekoliko godina. Jako se promijenila. I zapravo humanitarna e, kriza e, je zapravo postala, odnosno humanitarne krize su postale dugotrajne krize. One danas su često uzrokovane sukobima. I stoga kada govorimo o suradnji, razmjene suradnji, prevenciji, sprečavanju sukoba i rezolucijama. To su sve aktivnosti koje nam pomažu riješiti humanitarnu krizu. Dakle, ja smatram da ta veza mora biti promijenjena i e, moramo sagledati sve iz nove perspektive. To je moje stajalište. I smatram da se, e, u grubu govoreći, svi slažemo, zapravo činjenica da sam ja stalni izvjestitelj za humanitarnu pomoć je e, važna, važnija nego prije. I ja sam stoga želio govoriti upravo o ovome, jer mi se e, čini da je otpornost sve e, važnija spriječavanje. Kada kažem spriječavanje, mislim na spriječavanje prirodnih katastrofa, a i sukoba. Ako govorimo o spriječavanju sukoba, ili rješavanju sukoba, moramo vidjeti kako ojačati naše institucije, naše gospodarstva, kako bi se nosila s ovim dugotrajnim humanitarnim krizama i mislim da e, e, to mora biti ugrađeno u novi revidirani konsenzus o razvoju. I stoga bih e, vas želio potaknuti da se ova ideja E, razmotri detaljno od strane parlamenta ovog odbora i naravno e, ja ću također pokušati doprinijeti e, ovom problemu. Svi ćemo to pokušati da radimo na ovome. Hvala. Hvala sada riječ ima gospođa Hautalo. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine povjereniče. Slušajući ovu raspravu, mislim da je jako lako zaključiti, kao zadnja govornica u ovom dijelu e, diskusije, da mi kao Europski parlament imamo visoka očekivanja e, od ove situacije koja bi trebalo osigurati prave mjere e, koja će adresirati važna pitanja o kojima smo upravo govorili u novom globalnom okviru agende 2030. Nekoliko govornika već spomenu, govornica već spomenulo nešto s čime se ja slažem, a to je sljedeće. Mi se nalazimo na jednom mm, e, raskrižju gdje vidimo e, da e, se događa promjena u razvojnim politikama. Mislim da je ta promjena zabrinjavajuća jer vi ste govorili o e, europskom nasljeđu što se tiče E, vodstva i mi moramo zadržati to vodstvo, ali kako ako vidimo da e, sa svakim sljedećim e, instrumentom mi smanjujemo prave mjere za smanjenje siromaštva i za borbu protiv nejednakosti i naravno tu je adresiranje vrlo bitnog problema klimatskih promjena i erozije zajedničkih dobara. To sve ima mnogo veze s idejom e, dosljednosti razvojnih politika. Ali što mi tu vidimo? Ne radi se o tome da nužno imamo više politika u drugim sektorima koje bi bile korisne za razvoj, nego imamo nešto što ljudi nazivaju sekuritizacijom razvojnih politika. To ne može biti pravo značenje dosljednosti razvojnih politika i sa svakim sljedećim instrumentom za pomoć mi smo došli do zaključaka da imamo za manje i manje prostora za e, adresiranje problema, smanjenja nejednakosti i e, zapravo korijena problema e, u ovom svijetu. I vi kao povjerenik za razvoj morate biti čvrsti u vašem stavu i Europski parlament kao i civilno društvo će vas poduprijeti. Mi nećemo tolerirati da svaki prijedlog ide u tom smjeru. I kolega Linc eh, vas je upitao vrlo mm, konkretna pitanja koja se tiču ovog jednog instrumenta o kojima na našim sjednicama raspravljamo mnogo u zadnje vrijeme, instrumenti koji se tiču stabilnosti i mira. Koji je zapravo, cilj, koja je svrha eh, korištenja tog instrumenta? Također kad govorite o financiranju o financiranju vi kažete da milijarde moraju biti pretvorene u bilijune, ali kako to učiniti? kada čak i neke e, čak i neke razine e, nisu e, dosegnute. Vijeće je bilo vrlo jasno u činjenici da se proračun neće povećavati u narednom tromjesečju. I kako se mi s tim sredstvima možemo suočiti sa izazovima? Mi se moramo, mi moramo surađivati kako bismo riješili ove izazove. Dakle, novi konsenzus je potreban, ali e, nije potreban pod svaku cijenu. I mislim da ovdje govorimo o širenju e, procesa implementacije ciljeva održivog razvoja. Ja bih željela e, da razjasnite sljedeće. Što znači da Mansa kao potpredsjednik sa svojim klasterom podržava komunikaciju o održivoj budućnosti e, unutar internih kao i eksternih procesa. Gdje je naše mjesto u ovom procesu? Odnosno, gdje je mjesto Europske komisije u ovom procesu? Mislim da su oba procesa važna, ali nisu isto. I bilo je mnogo pozitivnih komentara s vaše strane, dakle, to nije nešto gdje se ne slažem. Mi se slažem, naprimjer, kad govorite o ključnim faktorima, na primjer investicijama i raznim transversalnim eh, elementima, to bi se to bi trebalo biti u samom središtu naših procesa i a, eh, trebamo imati jača partnerstva kako bismo radili na tome. Ali da se vratim na financiranje. Eh, svi znamo da nam trebaju E, veća sredstva, više sredstava i to ćemo učiniti djelomično uključujući i privatni sektor, ali ne bismo li mogli u isto vrijeme osigurati da je privatni sektor odgovoran za e, učinak na razvoj koji ima e, u suprotnom a novac će ići u drugom smjeru i neće ići prema tamo gdje bi trebao prema razvojnoj pomoći i smatram da je e, došlo vrijeme da e, imamo raspravu odgovornosti. Također kolega Liz je govorio o inicijativi koja se tiče tekstilne industrije. To je izvrsna industrija, to je izvrsna inicijativa i trebamo treba e, identificirati odgovornosti u tim E, područjima. Također, e, još jedna stvar, civilno društvo je e, ponešto razočarano jer se njihova razmatranja nisu uzela u obzir sa braćom predsjedniku, zašto ne bismo pozvali jedno ili dva člana ili člana civilnog društva da sudjeluju u našim raspravama, jer postoji jedna opasna situacija, jer oko stotinu zemalja se smanjuje u ovom trenutku i mi bismo trebali, odnosno civilno društvo oko stotinu zemalja je sve manje i mi bismo trebali braniti te procese i podržati civilno društvo. Hvala. Hvala lijepa. A, gospođa Besnera će biti posljednja govornica. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Povjereniče, u potpunosti se slažem s vama. U vezi sa svime što ste nam danas e, poručili, mislim da bi bilo teško ne složiti se s vama. Što se tiče e, želja e, vezano za ovaj konsenzus. Međutim, imam nekoliko komentara. Želim bih podijeliti s vama jednu misao. Vezano uz jednu ideju kada smo u New Yorku imali e, kada smo potpisali sporazum koje su potpisale sve države članice e, UN-a za agendu 2030. A nakon toga pojavila se zabrinutost jer ništa nije e, išlo očekivano. Dakle, imali smo instrumenti i imamo sad ovaj konsenzus, a sada se moramo pitati koja je svrha ovog konsenzusa. Izvršno imati konsenzus između komisije i parlamenta, ali što je s državama članicama? Što je sa zemljama potpisnicama koje su potpisale agendu, koje su potpisale države, ciljeve države razvoja? Što je s tim državama? Ako one neće poštivati ove ciljeve, tada e, konsenzus neće ispuniti svoju svrhu. Jer e, pravi akteri ovdje su države članice. Ako one ne ispune ciljeve, onda smo u problemima. Nemamo više taj model sa donorima i e, korisnicima. I važno je sjetiti se da na sjednici, odnosno sastanku u New Yorku, i toga se ja jasno sjećam, smo rekli da je ovo promjena u institucionalnom modelu naših zemalja u mojoj, na primjer, zemlji, u Španjolskoj, to je samo primjer, E, možemo zabilježiti e, mnogo e, kretanja vezano za ciljeve održivog razvoja. Vlada je bila nestabilna, odnosno dogodile su se razne političke promjene i u na zadnjem parlamentu odbor za razvoj zapravo nestao. I u raznim državama se događaju razne promjene i, na primjer, Ministarstvo za energiju, za poljoprivredu, za jednakost, e, moraju surađivati zajedno. Mi moramo imati jedan transferalni pristup u ciljama drživog razvoja, e, inače nećemo postići te ciljeve. Što se tiče dionika, odnosno aktera, mi mnogo govorimo tu o civilnom društvu. Mi pretpostavljamo da e, civilno društvo zapravo znači nevladine organizacije. E, a to su i također pretpostavljamo da su nevladine organizacije neprofitne organizacije, ali mi imamo i poduzeća koji su dio civilnog društva e, nevladine organizacije, također i poduzeća i tvrtka. Moramo koristiti pravilne termine, terminologiju i e, svi dionici moraju sudjelovati u ovom procesu. Mi ne možemo uključiti samo neke dionike. Ja govorim e, i o malim i o velikim poduzećima i oni e, definitivno čine dio konsenzusa i model mora biti promijenjen također na način da uzmemo u obzir cjelokupno civilno društvo. Dakle, još jedan put naglašavam poduzeća, kompanije, čak i mala poduzeća, poduzetnici, oni su bitni, oni osiguravaju e, također e, udio u konsenzusu. Dakle, ne govorimo e, samo partnerstvima, mi trebamo ove ljude koji će biti uključeni u odluku i oni također su dio e, ciljeva državog razvoja. Još jedan zadnji komentar koji se tiče globalne strategije koju je objavila gospođa Mogherini i koju će nam uskoro poslati. Čini mi se da je ključni element u ovoj strategiji zajednička e, vizija i zajednička aktivnost koja e, zapravo sagledava cijelu stvar na holistički način i cilj je promicati interesa naših građana, a promicanje interesa naših građana, gospođa Mogherini to kaže u dokumentu, će to činiti na sljedeći način. Europska unija će ići napred ako e, ljudi ako se osigura dobrobit građana e, i prosperitet, i tada ćemo postići ciljeve održivog razvoja. E, bitan je jedan e, sustav koji je otvoren, koji je pravedan i zato je važno za nas da se da imamo na umu jednu globalnu, otvorenu viziju. Ako to ne uničimo, učinimo, tada ćemo u ovom Europskom parlamentu zapravo raditi eh, i odvojno od realnosti. Hvala. Hvala lijepa. A sada ću dati riječ eh, povjereniku kako bi mogao odgovoriti na vaše pitanje i komentare. Izvolite, gospodine povjereniče. Hvala lijepa na komentarima i prijedlozima i e, svemu što ste rekli o e, novom revidiranom europskom konsenzusu za razvoj. Ja smatram da je to zapravo najbolji dio ta javna rasprava u cijelom e, procesu. Govorio sam da smo zaprimili 200 komentara za vrijeme javne rasprave na internetu. Međutim, ovo što sam danas čuo od vas je najvredniji dio tog procesa. E, zato što ćemo zajedno ostvariti mm, taj rad kako bismo ojačali e, taj konsenzus Moramo dakle zajedno raditi za ostvarivanje zajedničkog cilja. A zajednički cilj u politici razvoja e, zaista znači zajednički djelovati o, e, na novim ciljevima održivog razvoja. Europska unija mora biti glavni pokretač i glavni prethodnik kada se radi u provedbi tog programa. E, mislim da imate zaista pravo ciljevi održivog razvoja predstavljaju novi pomak u načinu razmišljanja kao i u načinu provođenja politika razvoja. Radi se zaista o revolucionarnoj promjeni e, pristupu analizi i osmišljanju onoga što treba napraviti kako bi se ciljevi održivog razvoja realizirali. Nisam siguran jesu li svi shvatili u kolikoj mjeri se radi o revolucionarnom pristupu na planu razvoja na svima nama je, e, uključujući dakle i na vama, da o tome govorimo, da razmišljamo sada u tim novim okvirima tog novog revolucionarnog pristupa održivih ciljeva razvoja. Te e, ciljeve moramo kreativno provoditi, jasno, pragmatično, to je zaista ono što treba raditi. Politika razvoja vrlo je značajna i njezina okosnica nije samo novac, nije samo ono što mi e, tu dajemo. E, nažalost, prečesto se u tome vidi e, politika raspoređivanja novca po svijetu. Ali moramo reći da politike Europske unije i općenito politika razvoja su bile takve da je bilo svega nekoliko primjera e, gdje su države od država niskih e, prihoda prešle u e, države srednjih prihoda. Dakle, to smo prilično rijetko viđali u posljednjih 10-15 godina. Ali to je zato što su politike bile usmjerene drugačije i e, jako su se e, oslanjale na odnose između donatora i primatelja pomoći. Dakle, ne možemo očekivati da ćemo ciljeve održivog razvoja na taj način e, ostvariti. Dakle, samo putem te e, pomoći za razvoj. Prošle godine ta je pomoć dosigla najveće razine, dakle 115 milijardi dolara na e, globalnoj razini, a više od polovine toga su dakle da li dala Europska unija i njezine države članice 68 milijardi dolara. Međutim, je li zaista dovoljno da iz da milijarde pretvorimo u bilijarde? Moramo tako postupiti i e, mogli bismo ako sve zemlje izdvoje e, isti postotak iz bruto nacionalnog e, prihoda onda ćemo ostvariti te ciljeve ali svejedno nije stvar samo u tim sredstvima ono što je zaista bitno u što daje agenda iz Addis Abebe jest da je ta pomoć za razvoj se kombinira sa drugim vrstama e, pomoći koje se nude državama članicama, e, državama u razvoju kojima moramo pomoći. Sve to odražava se također i u našem konsenzusu. Naime, moramo surađivati sa svim dionicima, e, ali i sa svim državama kojima je e, pomoć potrebna, moramo sudjelovati u radu njihovih politika razvoja. Moramo pozvati kako vijeće, e, tako i Europski parlament da radimo zajedno i to sa od samog početka osmišljanja novog konsenzusa. Moramo se zaista složiti oko nove definicije politika razvoja. Ono što mi želimo da se jasno odrazi u konsenzusu su e, međusobna povezanost i međuovisnost različitih aspekata naših politika. Politika razvoja ne može više biti izolirana. Ne mogu se na taj način rješavati svi problemi koji u svijetu postoje. Dakle, problemi između pomoći za razvoj i humanitarne e, pomoći, svega onoga što je vezano za mir i sigurnost. Dakle, sve to mora biti važan dio novog konsenzusa. Time se otvaraju razna pitanja i u određenim trenucima i kritike. Međutim, iznijeli smo dobre argumente kako bismo se pozabavili ovom spregom na najbolji mogući način. Računati na spregu između humanitarnog i razvojnog. Eto, novi će konsenzus naglasiti upravo te aspekte i treba će se upravljati e, dugoročnim e, krizama koje traju i e, gdje zaista treba učiniti nešto da se povežu politike razvoja i humanitarne politike. E, sredstva se trebaju koordinirano osmisliti i dati u zdravstvenom sektoru, u sektoru školstva Dakle, to je vrlo, vrlo važno sa dugoročnom pomoći za razvoj. I moramo uvijek razmišljati o tome kako se odnose i međusobno djeluju jedna na drugu, trenutna pomoć i dugoročna pomoć. Bilo bi mi drago da se e, zaista jasno definira veza koja postoji između humanitarnog i razvojnog i da sve to stoji u konsenzusu za razvoj. Postoje različiti prijedlozi i rasprave. Treba li postojati jedan jedini konsenzus između humanitarne i razvojne pomoći u Europi? Do sada se usmjeravamo na to da bi to trebao biti i jedan konsenzus. E, međutim, želimo u to uključiti i one aspekte koji sada još nisu bili obuhvaćeni time i raditi na jakoj vezi između humanitarnog i razvojnog. <clears throat> Zatim pitanje migracija i humanitarnog. To je nešto što također e, moramo e, rješavati zajedno jer e, iskorjenjivanje siromaštva i ilegalna migracije su nešto čime se treba baviti zajedno jer ako krenete e, se baviti jednim, odmah ćete uvidjeti u kolikoj mjeri je to povezano s drugim i rješavati jedno je e, znači rješavati i drugo i to mislim prvenstveno o politikama razvoja. Dakle, razvojna pomoć koja se koristi za se povećaju dugoročne mogućnosti za ljude i to u zemljama e, iz kojih oni jesu, to će omogućiti smanjivanje siromaštva i na taj način će ljudi manje emigrirati zato i to zato što nemaju mogućnosti e, koje za život u zemlji s koje dolaze. Pogledamo li sada brojke na razini Europske unije nije se, su se sredstva za razvojnu pomoć prenamjenjivala u druge svrhe. Primjerice 68 milijardi prošle godine predstavljalo je povećanje. u smislu tradicionalnih e, programa za razvojnu pomoć. Čak ako se u to ubroje i troškovi za izbjeglice. Uspjeli smo zapravo povećati jedno i drugo kako potporu za izbjeglice, e, tako smo uspjeli i povećati razvojnu pomoć koju smo izdvojili za zemlje u razvoju. Upravo to je ono što moramo nastaviti raditi i u budućnosti. Što se tiče e, veza između sigurnosti i razvoja, svi se slažemo da je preduvjet i e, povećanje uspješnih politika razvoja. Dakle, za to treba osigurati e, zemlje koje će živjeti u mirnom okruženju. I zato pokušavamo izgraditi čvrstu vezu između mira, sigurnosti i razvoja i želimo zaista da se to jasno kaže u konsenzusu. U tom smislu postoje e, dvije vrlo e, važne granice koje ne želimo preći želimo s jedne strane da sve ono što se odnosi na sigurnost, a izražava se putem instrumenta razvoja, tako dakle da se to nikada ne pretvori u davanje e, podrške vojnim aspektima, dakle na oružanju i općenito E, vojnim kapacitetima zemalja partnera. To je nešto što je jasno upisane u sporazume i ugovore i zbog toga ne možemo izravno u to ući u ovom času. Druga granica koju ne želimo prijeći jest da kada interveniramo naša razvojna pomoć u cilju sigurnosti, ona e, mora e, biti u okvirima razvojne pomoći, u tim kriterijima. U nedavnom izvješću se upravo još to više definiralo, još se bolje definirali razvojni, ciljevi razvojne pomoći u sektoru sigurnosti, naime potporu, izdvajanje za policijske snage, za borbu protiv ekstremizma, da se kontrolira lako naoružanje. Dakle, izgradnja kapaciteta za sigurnost, to je nešto što je sada uključeno u e, e, razvojnu pomoć. I ti sigurnosni su zaštitni mehanizmi su nešto čega ćemo se zaista pomno pridržavati. Sada ili kasnije u zakonodavnom postupku možemo se pozabaviti nekim od tih aspekata jer komisija jest dio zakonodavnog e, postupka. E, možemo e, razgovarati o tome je li pravna utemeljenost ispravno odabrana i isto tako je li bolje možda u nekim situacijama govoriti o izvanrednim situacijama. Međutim, zaista Trebamo to uklopiti u zakonodavni postupak te e, na kraju predložiti e, uredbu kojom ćemo obuhvatiti instrument prikladan za mir i sigurnost koji će istovremeno e, biti prikladan za jačanje kapaciteta na planu sigurnosti i na taj način da se vidi kakva veza postoji između razvoja i sigurnosti. Želio bih također ukazati na potrebu da e, se vidi da mi imamo ovdje i potrebu za novom suradnjom po pitanju ciljeva održivog razvoja međutim moramo također i gospodarski osnažiti zemlje u razvoju. Već smo stoga razvili barem tri glavne inicijative vezano za socijalnu odgovornost e, poduzeća, e, vezani također za proizvodni lanac u tim zemljama bilo da se radi o drvu ili o e, mineralima, odnosno rudama. E, čuli smo ovdje za inicijativu vezanu za tekstilnu industriju, a vaš odbor kao i Europski parlament traži inicijative gdje će proizvodni lanac imati e, ugrađene elemente vrijednosti te, te, te vrednote su sada puno jasnije i pristup nam je puno jači kada se radi o dakle, sirovinama i <clears throat> kada se radi o tekstilnoj industriji. To su dakle dobri primjeri e, kako moramo imati vanjske trgovinske politike vezane za ciljeve održivog razvoja. Nismo to još u potpunosti ostvarili, a moramo više raditi nizvodno u tim lancima. E, tekstilna inicijativa je nešto što ću predstaviti e, prvom potpredsjedniku Timmermansu kao jedno od vidljivih i opitljivih primjera za od održivi razvoj. Dakle, <clears throat> moramo <clears throat> u tom smislu govoriti o sljedivosti za potrošača. Uz e, međunarodni trgovački centar, mislim njih također <clears throat> moramo u to uključiti kako bi sam projekt uspio. Ono što zaista želimo jest da našim partnerima iz zemalja u razvoju pokažemo da e, te vrednote moraju uključiti u proizvodne lance već e, kod njih od početka i da dakle to mora biti uključeno u proizvodne lance u zemljama u razvoju i to zaista mora biti dio cjelokupnog konsenzusa. Što se tiče civilnog društva, slažem se da je važno da nekamo kada se radi o javnim konzultacijama i e, izgledima konsenzusa, da dakle svi dionici uključujući i civilno društvo u to budu uključeni Međutim, važno je da u cijelom procesu politika razvoja sudjeluju nevladine organizacije od e, e, osmišljanja osmišljenja tih politika do njihove realizacije. I stoga je opća uprava DEFKO odlučila se za strukturni dijalog u konsenzusu kao i na druge teme. To će biti stalni dijalog i neće biti jedini dijalog za izgradnju konsenzusa, međutim će taj dijalog biti stalan barem jednom godišnje u e, procesu u kojem će Europska unija biti ta koja najviše e, predvodi kada se radi o ciljevima održavog razvoja. Još jedno pitanje odnosilo se na zajedničko programiranje i točno je da će ono biti važno. Već smo otvorili dijalog s državama članicama po tom pitanju i to na razini stručnjaka s jedne strane, međutim i na političkoj razini otvorili smo dakle taj dijalog s ministrima zaduženim za razvoj. E, Konsensus zaista treba pokriti obje razine, s jedne strane Europska komisija, upravljanje fondovima kao i države članice i njihova izdvajanja za razvoj. Konsenzusom se mora ostvariti zajedničko programiranje i provedba zajedničkog programiranja koje će predstavljati norme s kojima ćemo se rukovoditi pri radu. Spremni smo napustiti nacionalni indikati, program pokazatelja e, u našoj metodologiji i ući u zajedničko programiranje sa e, što je više moguće država članica uz što više partnerskih zemalja koji će se dakle uključiti u to zajedničko programiranje. Također, voljeli bismo u konsenzusu imati jasne smjernice o tome da se pruži podrška onim projektima koji su izravno provodivi ili koji uključuju lokalne zajednice, lokalnu vladu, ne samo središnju. Rekao bih da je to također prilično važna rasprava koja već neko vrijeme traje u razvodnoj politici na pružanje podrške podrške projektima izravno kroz lokalne zajednice, a ne samo putem vlada, doista bi moglo doprinijeti tome da naši projekti postanu što e, bliski stvarnim potrebama ljudi što je moguće. Naravno, moramo jedno i drugo raditi i kroz lokalna tijela vlasti i kroz vlade, no ne ovisiti u potpunosti o postupcima i odlukama vlada kako bi došli do onih kojima je doista potrebno na taj način dakle moramo pokušati, ne zaobići, ali nadopuniti ovaj tip rada sa izravnom pomoći koju pružamo lokalnim zajednicama. Također moramo nastaviti sa vršenjem pritiska na vlade. Inače, ove naše aktivnosti neće dovesti do trajnih rješenja ili boljeg upravljanja ako se dakle usredotočimo samo na razvojnu pomoć kroz projekte središnjih vlasti. Dakle, doista bih voljao našu raspravu i zajednički rad na konsenzusu doživite kao jednu trajnu suradnju između svih dionika, onih starih komisije, parlamenta, vijeća i država članica, te građanskog društva i svih drugih dionika, zbog toga što je to jedini način da doista ovaj revolucionarni novi koncept promijenjeni koncept ciljeva održivog razvoja, prevedemo u praksu i u stvarnost. Hvala vam, dakle, doista još jednom na svom doprinosu i unaprijed zahvaljujem na našem nadolazećem zajedničkom radu kako bismo došli do konsenzusa koji će biti što je snažniji i mogući. Hvala. Hvala lijepo povjereniče. Mislim da je gospođa Hautala ponovno htjela uzeti riječ. Da, samo kratko. Predsjedatelje, predlažem da riječ damo možda i predstavniku građanskog društva i na ovom sastanku, čisto kako bismo pokazali otvorenost i uključivost naše rasprave. A druga stvar, povjereniče, možda ste svjesni toga da povjerenica Bjankovska priprema nešto što je ona mislila da će biti jedno priopćenje o odgovornom poslovnom ponašanju, a ja bih i vas uvelike željela potaknuti da naglasite važnost tog priopćenja za održivost i transparentnost nabavnih lanaca pomoći, trgovine i tako dalje. No posljednja informacija koju sam dobila od službi komisije je da to priopćenje možda neće doći Doista smo svjesni toga da je potpredsjednik Timmermans e, poprilično štedljiv što se takvih priopćenja tiče, no mislim da bi ovo doista bila sjajna prilika da razmotrimo kako bi trebalo izgledati to odgovorno poslovno e, ponašanje. E, predsjedatelju, za kraj možda možemo par minuta a, upotrebiti da saslušamo i civilno društvo. Ne znam da li je tko prisutan, no ako je, bilo bi nam to doista korisno. Merci. Hvala gospođo Hautala. Charles Geren se također htio javiti. Hvala vam lijepa, Moris. Ja jednostavno želim e, potvrditi i reći isto što je rekla Heidi Hautala. Mislim da trebamo organizirati nastavak ovog sastanka Razmjena mišljenja bila je jako dobra, svi sudionici trebaju u tome sudjelovati i dakle moramo biti još više interaktivni. Ne znam hoće li komisija nastaviti sa strukturnim dijalogom uz predstavnike država članica. A ako mi dopustite, htio bih vam sugerirati da bi trebali organizirati dijalog baš oko tog pitanja. osobno ja mislim da bi bilo jako dobro da do toga dođe i htio bih da do toga dođe. A mi u Europskom parlamentu bismo morali poraditi na tim pitanjima s nacionalnim parlamentima jer njihov je udio važan, oni izglasavaju proračune na nacionalnoj razini. Prema tome posla ima i e, Moris će predsjedništvu naše odbora sigurno to prenijeti. E, ne znam, možete li nam reći što će se, e, koje su važne etape kasnije napraviti na ovom planu, to bismo htjeli čuti. Moris, evo da čujemo i vas. Da, vrlo brzo da ću e, riječ sada kolegi Lozaru. Što se tiče nevladinih organizacija, ne mislim da bi bilo dobro strukturirano da na kraju ovakvog sastanka zatražimo komentar nevladnih organizacija. Planirano je da se sljedeći mjesec uključi nevladine organizacije na jednom posebnom sastanku, što mislim da je lijepa prilika za njih da svoje prijedloge i ideje iznesu i Mislim da na, na dolazećem sastanku koordinatora možemo raspraviti o ovom sastanku i rezultatima. Merci, la parole à... Hvala lijepa. Sada možda još damo riječ povjereniku. Ako želite još nešto dodati. Kao što sam već spomenuo, je pred nama još mogućnost tog strukturiranog dijaloga sa nevladnim organizacijama civilnog društva koje je na redu sljedeći mjesec, 19.10. ako se ne varam. Tako da ćemo imati e, sastanak sličan ovom i priliku za jednu detaljnu i sveobuhvatnu raspravu o konsenzusu. No, ukoliko biste voljeli nastaviti sada sa jednim kratkim uvodom u taj strukturirani dijalog sa nevladnim organizacijama, ja sam svakako voljan sudjelovati u tako nečemu. načelno govoreći, smatram da vaš doprinos danas će dati jedan vrlo potreban, konkretan doprinos radu, zadničkom radu na konsenzusu Tako da ovo ne bi trebala ostati jedna prilika za ovakav dijalog sa odborom DV dva mjeseca prije nego što će ovo priopćenje biti izdano. Ovo bi dakle tek trebao biti jedan prvi korak u jednom trajnom strukturiranom dijalogu koji smo spremni održavati sa odborom vezanom uz mogućnosti provedbe, uz iskustva te i probleme ukoliko oni se pojave na putu provedbe naših održivih razvojnih ciljeva. Hvala lijepa. Povjereniče, hvala na ovoj dobroj razmjeni mišljenja koja će obogatiti izvješće našeg odbora koja će predstavljati temelj novog konsenzusa za razvoj. Hvala. Chers Dragi kolege, preostaju nam još dvije točke dnevnog reda. Četvrta točka dnevnog reda. Želi li se netko javiti na podrazno? Ne. A e, točka dnevnog reda broj pet to je najava sljedećih sastanaka, 6. listopada od 8.30 do 10 u Strasburu. E, kao što sam ranije rekao, radit će se o predstavljanju kandidata za nagradu Saharov. A zatim 10. listopada od 15 do 18.30 te 11. listopada cijeli dan od 9 do 20.30 i 15 do 18.30 u Briselu uključujem ovim sastanak našeg odbora. Hvala svima.